Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Dobro jutro, dame i gospodo. Molim vas da pripremite svoje glasačke kartice. Otvaram glasanje. And I close the vote probno glasanje. E, sada zatvaram glasanje. Nema nas puno. No, dobro, sve funkcionira. Krenimo onda sa glasanjem o prvoj točki. O uredbi parlamenta i vijeća o označavanju guma. E, gospodin Bon je naš izvjestitelj. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. kompromis broj 2, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4, za, protiv, provjerit ćemo. Kompromis broj 4. I zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? protiv, provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 5a. Tko je za? Protiv? O, morat ćemo provjeriti. E, kompromis 5a. Zatvaram glasanje. Odbijeno je. Idemo dalje. 11. Tko je za? Protiv? Opet moramo provjeriti. Kompromis 11. Zatvaram glasanje. Odbija se. 8 za, protiv, suzdržani. Opet ćemo provjeriti. Molim vas da dižete ruke jer e, teško nam je vidjeti kako ste glasali. 81. Zatvaram glasanje. A sada idemo na 80. Za. Protiv. Suzdržani. Provjeram. Zatvaram glasanje. Odbija se 12. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 12. Zatvaram glasanje. Odbija se. 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 82. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Odbija se. 84 za. Protiv. Provjerit ćemo. 84. Zatvaram glasanje. Odbija se. 85 za, protiv, suzdržanje. Provjerit ćemo. E, zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 7. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8, tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 9, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10, tko je za, protiv, provjerit ćemo kompromis. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 101. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Kompromis 101. Zatvaram glasanje. Prihvaća se. dva. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Iako mi se čini da je kompromis odbijen. Zatvaram glasanje. Odbija se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 21. Zatvaram glasanje. 21. Usvaja se. 1, 1, 3 Tko je za? A ne, 113 se ne razmatra. Kompromis 13. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 140. Tko je za, protiv? Morat ćemo provjeriti. 140. 140. Molim vas, moramo provjeriti. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 14. Tko je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 15. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29. Tko je za, protiv, provjerit ćemo. 29. Zatvaram glasanje. Odbija se. NV1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne, moramo provjeriti. Envi 1. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 31. Tko je za? Protiv? Suz, e, usvaja se. Kompromis 19, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39, tko je za, protiv. Provjerit ćemo. Provjera 39. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 20. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 21. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, provjera. E, pardon, amandman 43, zatvaram glasanje. Odbija se. 4, 46, 47 i 45 zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Zatvaram glasanje. 48. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 49. Tko je za? Protiv? Prihvaća se. 50. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 50. Zatvaram glasanje. Odbija se. 51 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. 51. Zatvaram glasanje. Odbija se. 52 za. Protiv. Suzdržani? Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 22. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada prelazimo na konačno glasanje o nacrtu izvještaja kako je izmijenjen. Glasamo elektronički, glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam našem e, izvjestitelju. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o predlogu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 Kompromis 5 glasamo poimenično. Kompromis 5. Poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 6. Poimenično glasanje. Zatvaram glasanje.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 suzdržani, odbija se. Kompromis 13, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 15. Tko je za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. Ne glasate. Nije sasvim jasno kako glasate. Dobro, prihvaća se. Odlično. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 364 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Ok, vidim da je prihvaćen. Zatvaram glasanje. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30 za, protiv. Ispričavam se, preskočili smo 29. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. 115. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 116 za, protiv, provjera. Zatvaram glasanje. Odbija se. 117 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3. 3 imko. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C za, ne, vraćamo se na kompromis, kompromis C. Provjeram. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1, 2, 1. Za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis D. Za, protiv, suzdržane Usvaja se. Provjerit ćemo kompromis D. Kompromis D. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis E. Tko je za? Protiv? Morat ćemo ponovno provjeriti. Kompromis E. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1, 2, 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 4. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1, 2, 3. Za? Protiv? 1, 2, 3. Provjera. Zatvaram glasanje. Odbija se. 1, 2, 5. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 1, 2, 5. Zatvaram glasanje. Odbija se. 5 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis F. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Kompromis G. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 126 i 7. Imko. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis H. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis I. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 1, 3, 4. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 135. Tko je za? Pardon, 134 ćemo provjeriti. 134. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 135. Prihvaćamo. 136. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis je. Tko je za, protiv, za, suzdržani, usvaja se. Kompromis K. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 142. Tko je za, protiv, suzdržani, provjera. 142. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis L, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis M, glasamo poimenično. Zatvaram glasanje. Odbija se. Aha, opet poimenično. Glasanje je zatraženo od strane zelenih. E, amandman broj 2. Glasamo poimenično. Zatvaram glasanje. Odbija se. 13. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 12 i 13 imko glasamo zajedno. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 147. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 148. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 150. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 151 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis N, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 156, tko je za, protiv, 156. 156. Zatvaram glasanje. Odbija se. 157. 157. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis O. Tko je za? Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 161. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 164 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 165 za, protiv, provjera. 165. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. E, kompromis, kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 imko. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. I konačno glasanje. Glasamo poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje golema većina. Odlično, čestitamo izvjestitelju. A sada prelazimo na prijedlog o ponovnom o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora. Gospodin Neoklis Otis je izvjestitelj. E, glasanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Huge majority. Congratulations to colleague rapporteur. Čestitam kolegi izvjestitelju. Sljedeće usmeno pitanje vijeću. Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno, klimatski neutralno gospodarstvo. Puno kolega. I poimenično glasovanje, završno glasovanje, otvaram glasovanje i zatvaram glasovanje. Hvala. Čestitam svim izvjestiteljima. Odobreno. Dakle, usmeno pitanje komisiji. Dakle, evo ovo je isto. To je bilo komisiji isto. Isto, isti postupak, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje i zatvaram glasovanje. Hvala lijepa. Dosta vidljiva podrška. I opet e, imam prijedlog za rezoluciju, opet Europska strateška dugoročna vizija i tako dalje. Završno glasovanje za zahtjev za rezoluciju. E, naravno poimenično glasovanje, apsolutno. I zatvaram glasovanje. Velika podrška. Hvala vam lijepa. Sve smo to dobro obavili. Prošli kroz sva izvješća. Sad imamo još jedno mišljenje o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja. Sven Šulce, naš izvjestitelj. Idemo započeti. Amadmani 12, 13, 14 zajedno. Tko je za? Poimenično glasovanje sa zahtjevom za poimeničnim glasovanjem. Ispričavam se. Poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv suzdržani usvojeno, 18 za, protiv suzdržani odbijeno, 19 za, protiv suzdržani usvojeno, 20 za, protiv suzdržani usvojeno, 21 za, protiv suzdržani usvojeno, 22 za, protiv suzdržani odbijeno, 23 za, 22. 22. Provjerit ćemo. 22. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 23 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 1 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 13 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41, 42 zajedno za, protiv, suzdržani, odbijeno. 43 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 55 za, protiv suzdržani odbijeno, 16 za protiv suzdržani odbijeno. I završno glasovanje, poimenično glasovanje naravno i zatvaram glasovanje. Usvojeno. Hvala vam lijepa. Čestitam našem izvjestitelju. I sada smo završili s našim glasanjem za danas. Sastanak ITRA tijekom ovog jutra i ovog popodneva što se tiče glasovanja pozivam, vam isto, pozivam se isto tako i na popodnevni sastanak. Sad idemo polako na sljedeću točku našeg dnevnog reda.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 Naša radionica Pravedna energetska tranzicija, prilike za industrije Europske unije, uloga vodika u budućnosti i primjer energetske tranzicije u Njemačkoj. Još jedna vrlo važna radionica. Htio bih pozdraviti naše paneliste. Izvolite, sjednite, započet ćemo odmah. Želio bih pozdraviti sve sudionike ove radionice vezano uz pravednu energetsku tranziciju i prilike e, za e, industrije Evropske unije, ulogu vodika i isto primjer iz Njemačke. Dakle, imamo tri cilja i tri dijela smo podijelili našu radionicu. Dakle, mogućnost e, da se bavimo potencijalom koji nastaje kroz ovu energetsku tranziciju kako bi transformirali ovaj konvencionalni industrijski proces i zadržali radna mjesta. Drugi dio se odnosi na ispitivanje uloge e, vodika u pogledu ponalaženja novih mogućnosti što se tiče energetske fleksibilnosti, dostupnosti, sigurnosti, isto tako kako poboljšati efikasnost i doprinoseći dekarbonizaciji gospodarstva. I treći e, dio Dakle, e, energetska tranzicija u smislu postupnog ukidanja korištenja e, ugljena, odnosno vende u Njemačkoj, kako se to kaže. Imamo sat i 45 minuta na raspolaganju za ovu radionicu. 30 do 40 minuta za svaki dio, ne više. Prva sesija, dakle prvi dio, pravena energetska tranzicija i prilike za industriju. Naši govornici su profesor Andre Faj, koji je direktor eh, za znanstvena pitanja na ECN-u, koji je dio TNO-a i to je E, najveća nizozemska organizacija koja se bavi pitanjima energije. E, njegov dio rada se prije svega, svega bavi e, sustavom integriranja energetskih sustava, e, modeling, tranzicijski procesi, prelaz ka niskougljičnom energetskim sustavima povezano dakako uz inovacije i određena pitanja vezane uz politiku. Evo, glas iz Nizozemske. Izvolite, imate riječ. Uh, Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući, na ovim uvodnim riječima. Zahvaljujem svima vama na dolasku. Ovo je svakako jedna ključna tema za sve nas, dakle, industrija i energetska tranzicija. Ne može postojati energetska tranzicija ukoliko ne transformiramo i našu industriju, budući da je to jedan veliki dio naših ukupnih emisija, to ovisi od zemlje do zemlje. Na razini Europske unije to iznosi oko jedna, jedne trećine, ukoliko u to uključimo i neizravne emisije u kemijskoj industriji i proizvodnje električne energije. Ovdje na ovom grafikonu možete već vidjeti koliko imamo različitih e, mogućnosti uporaba energije. Dakle, imamo različite stupnjeve temperatura. U kemijskoj industriji proizvodnje čelika imamo različite temperature, tako da su e, tu različiti zahtjevi. I da kako tu imamo mnogo različitih opcija što se tiče različitih industrijskih procesa. Kao prvo, trebamo poboljšati energetsku učinkovitost. Dakle, ovo je jedan opći grafikon koji se bavi kratkoročnim potencijalima za poboljšanje energetske učinkovitosti diljem Europske unije. Kao što vidite, svi sektori mogu dati svoj doprinos. industrija tome može doprinijeti, ali ne u velikoj mjeri jer je to već učinila u značajnoj mjeri posljednjih godina. I rekao bih da to nije konačno rješenje za ovaj problem. Ovdje je riječ o nekim vrlo konkretnim mjerama kao što je poboljšan e, sustav e, pumpi. E, to se može i elektronički kontrolirati na učinkovitiji način. Zatim imamo mogućnosti u nekim sektorima poput proizvodnja čelika, cementa i amonijaka. Tu, je, su moguća poboljšanja u iznosu od oko 30% i tu govorimo o posljednjoj generaciji industrijskih procesa ili pak i o potpuno novim industrijskim procesima. Dakle, potencijal postoji, ali ima prostora za poboljšanje. U proizvodnji čelika zanimljiv je takozvani e, proces hisarna koji smo pokazali u e, Nizozemskoj u jednoj čeličani i zahvaljujući tom procesu se zaobilazi obrada koksa kao i sintetiranje i peletiranje koji se koristi u klasičnoj visokoj peći. Na taj način sama proizvodnja izgleda jednostavnije, jednostavnije i s obzirom da se koristi čisti e, kisik, isto tako se izbjegava e, dušik. Tu se povećava učinkovitost za oko 30% usporedbi sa e, konvencionalnom čeličanom i isto tako je moguće e, hvatati ugljik uz nisok, niski trošak, to može smanjiti emisije za oko 80% i očekuje se da bi ova, ovaj način proizvodnje mogao također biti i jeftini od klasične čelečane. Dakle, što se tiče dakle e, hvatanja i skladištenja ugljika, taj proces je važan kako bi se smanjile emisije iz industrije, ovo je jedan grafikon e, Međunarodne energetske agencije gdje se već uzima u obzir činjenica da je i teška industrija vrlo važna u kontekstu CCS-a, to možete vidjeti dolje. A tu se također pojavljuje i e, biobazirana konverzija za napredna goriva, ali isto tako i za biobazirane kemikalije. Trenutno je biomasa stabilna Dakle, imamo sirovinu koja je neutralna, ugljično neutralna. I to je također važno da se e, smanje emisije posebno iz kemijske industrije i iz drugih teških industrija. Dakle, kombinirano sa hvatanjem emisija to bi moglo dovesti do negativnih emisija iz ove industrije što bi dovelo do zaista e, dubinskih promjena to je također naglasio i međuvladin panel za klimatske promjene kao jedan od mogućih smjerova prema naprijed. Da kako hvatanje ugljika zahtjeva značajnu infrastrukturu, evo kako izgleda nizozemska s tom infrastrukturom, tu imate te e, crne linije, Dakle, ovdje govorimo oko 20% nacionalnih emisija koje bi se mogle smanjiti putem CCS-a u sljedećih pola stoljeća, pa i dalje, što je dosta značajno. I to treba također koordinirati u regiji Sjevernog mora gdje postoji najviši potencijal za e, skladištenje ugljika. Dakle, to mora biti predmet evropske suradnje. Evo, kako bi to izgledalo u nekim od najvećih industrijskih centara u području Rajmond, gdje postoje i najveće naftne rafinerije, neke od najvećih u svijetu, Ovdje gledamo kako bismo mogli postaviti te cjevovode i e, kako postići ekonomije razmjera. Evo, ovo što sam sada objasnio se trenutno događa. Područje Raimond koordinira napore kako bi se e, povezala CCS infrastruktura sa Sjevernim morem u sljedećih nekoliko desetljeća. Što se tiče rafinerija, ovdje možete vidjeti dugačak popis mogućnosti za potencijal smanjenja emisija CO2 i njihov trošak. Dakle, to se odnosi na jedan e, kompleks rafinerija E, gdje imamo e, dakle poboljšanje energetske učinkovitosti CCS i biomasu i to ukupno može smanjiti emisije takvih kompleksa za 80 do 90%, a u nekim slučajevima čak je moguće postići i negativne emisije. Evo preskočit ću ovaj grafikon jer nemamo više vremena. Zatim dolazim do cirkularne ekonomije koja također pomaže e, u smanjenju emisija na vrlo e, značajan način. Dakle, treba nam primarni cement, primarni čelik, primarna plastika. E, dakle, tu postoji potencijal za štednju energije. Dakle, moramo se vratiti na E, kemijsko, recikliranje kemikalija, dakle to su sve opcije koje mogu dati svoj potencijal, ali to će utjecati i naše vrijednosne lance, na infrastrukturu, na organizaciju logistike. Dakle, potencijal je velik i to može dovesti do toga da se koristi manje primarnih sirovina, međutim treba uložiti velike logističke napore. Zatim imamo drugu, još jednu opciju, to je elektrifikacija u industriji s obzirom na veliku potražnju za toplinskom energijom, elektrifikacija to može smanjiti, primjerice u destiliranju, ali i kod nekih drugih kemijskih procesa. E, dakle, velik broj kemikalija se može drugačije proizvesti. Prema tome, ovisno o tome o kojoj industriji govorimo, koriste se različite opcije. Potrebne su značajne inovacije, katalizatori, dakle pojedini materijali, koji se mogu koristiti i tu postoje doista velike zahtjevi za inovacijama kako bi se ti procesi uspostavili. Dakle, potrebno je dovesti i zelenu električnu energiju u industriju i istovremeno poboljšati energetsku učinkovitost. Zapravo, ključna poruka ove prezentacije bila bi da imamo čitav portfelj mogućnosti. Energetska učinkovitost, novi procesi, korištenje, korištenje novih sirovina, bio eh, eh, mase, Isto tako korištenje e, dakle, dušika, zatim hvatanje i skladištenje ugljika i cirkularna ekonomija. I u tom smislu možemo reći da je poruka pozitivna. Mi doista možemo smanjiti e, emisije stakleničkih plinova i u industriji za 90%, a u nekim slučajevima možemo čak postići i negativne emisije. Ono što će biti važno vidjeti je kako otkriti pravi miks za pojedini gospodarski sektor i ovisno o tome gdje se nalazite, imate li potrebnu infrastrukturu, imate li zeleni vodik uz razumnu cijenu na raspolaganju. I to će sve ovisiti o, e, o tome će ovisiti odluke koje će donositi industrija u sljedećim desetljećima i to je ono što ona zagonetka koju trebamo razriješiti. Dakle, s jedne strane gledamo razinu e, samog pogona, ali moramo gledati isto tako i kako se stvari mijenjaju unutar industrije. Ovdje imamo nekoliko stvari koje su važne. Hoćemo li se doista opredijeliti za smanjenje od 95% ili 80%? Imamo li na raspolaganju CCS infrastrukturu ili ne? Imamo li održive biomase? Imamo li je dovoljne u dovoljnim količinama ili ne? Imamo li e, također dovoljno razvijenu tehnologiju za korištenje vodika? To su sve e, različiti kriteriji koji mogu dovesti do različitih energetskih sustava u Europskoj uniji. Dakle, evo sada idemo u 2050. godinu gdje imamo smanjenje emisije od oko 95%. Ona se u velikoj mjeri oslanja na električnu energiju iz solarne e, energije i energije dobivene e, iz vjetra. Dakle, tako bi mogla izgledati naša mogućnost. Trenutno imamo na raspoleganju CCS, imamo biomasu, sustav bi se mogao značajno promijeniti i to bi moglo dovesti do e, smanjenja troškova. Vidimo ovdje da je uloga vodika mnogo manja i da zapravo e, dobar dio rješenja dolazi iz sustava koji se temelje na negativnim emisijama. Dakle, ovo su ekstremni primjeri, ali to sam vam htio pokazati kako bih objasnio da se e, okruženje u industrijama mora mijenjati i da će to u konačnici biti odlučujuće za njihove investicijske odluke. Isto tako se mijenja i e, e, energija, dakle moramo moći odgovoriti na e, fluktuacije u dostavi električne energije s obzirom da ona dolazi iz obnovljivih izvora tako da će nam trebati energija iz drugih izvora i nadam se da e, će e, se isto tako smanjiti troškovi vodika. Dakle, e, ako pogledamo mogućnost ekonomije razmjera, mislim da se za zeleni vodik mogu koristi mogu dobiti dobre koristi usporedbi sa dobivanjem električne energije iz prirodnog plina da kako stvari će varirati e, ovisno je o geografskoj lokaciji, ali da jednoj e, višoj razini vidimo da postoje značajne interakcije i zapravo dolazi do promjene u sustavima i mislim da je upravo ta interakcija ono što moramo dobro i detaljno shvatiti. A mislim da tu mogu postojati zanimljivi poslovni modeli. Dakle, ono što mi želimo jest da e, otkrijemo te nove puteve za industriju. Ja mislim da jedan od dobrih primjera dolazi iz e, moje zemlje, iz Nizozemske. E, mi imamo mnogo e, tamo mnogo industrije koja je već biobazirana, također se koristi energija vjetra. Već postoji jedan demo projekt za dakle skladištenje ispod zemlje, tako da se zapravo tu kombinira više faktora i imamo zapravo kombinirane ekosustave koji se razvijaju, a ovi poslovni e, primjeri se koriste zapravo i biorafiniranjem kako bi se e, sirova biomasa razgradila u komponente što također može dovesti do ekonomije razmjera i do veće učinkovitosti. Mislim da je ta dinamika vrlo zanimljiva i tu postoje brojne prilike za industriju. Na kraju bih želio samo još reći da sveukupno ima dovoljno mogućnosti da u potpunosti dekarboniziramo tešku industriju. Čak postoji mogućnost i negativnih emisija u budućnosti nekoliko e, tih e, transformacijskih e, mogućnosti uz dostatne inovacije i razvijanje tehnologije mogu postati konkurentni tijekom vremena. Mislim da je to zapravo ključna poruka jer na temelju toga možemo onda dalje planirati razvoj situacije jer ako se to učini na negativan način mi možemo stvoriti velike troškove za industriju i izgubiti konkurentnost. Dakle, dobro planiranje i inovacije su ključni kako bismo smanjili troškove i kako bismo imali i u ekonomskom smislu održivu industriju u budućnosti. Dakle, miks ovih e, opcija je zapravo onaj koji najviše obećava, dakle neće jedna od njih riješiti sve probleme, nego je, nam je potrebna određena ravnoteža eh, tih eh, različitih eh, opcija. I na kraju samo želim reći da je jedna od ključnih poruka da je najvažnija stabilnost. Mi e, ovdje razmatramo 30-godišnje razdoblje, to je najčešće jedan investicijski sustav i moramo imati jedan stabilan sustav i e, pouzdani okvir koji će država omogućiti e, za donošenje odluka u industriji. Hvala vam. E, lijepo ćemo vas zamoliti da se ipak držite vremena od 10 minuta, ne duže, kako bismo mogli imati raspravu. Inače je prezentacija bila vrlo zanimljiva. Hvala vam još jedan put. Sada idemo na sljedećeg govornika, a to je gospodin profesor Stefan Lechtenböhmer, koji će govoriti, e, koji je iz instituta Wuppertal, koji će govoriti o budućnosti energetike i struktura mobilnosti i vi ćete se posebno baviti budućim održivim e, energetskim sustavima. Vaše istraživanje se bavi među ostalim održivim izgradnjom i planiranjem smanjenja stakleničkih e, emisije stakleničkih plinova. Mislim da je to vrlo zanimljivo izlaganje za nas. Hvala vam lijepo. Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici i drago mi je da sam ovdje da vam mogu govoriti o klimatskoj neutralnosti, cirkularnoj ekonomiji te energetskoj tranziciji. Sve su to velike prilike za eh, osnovne industrije u Europskoj uniji. Možda je malo iznenađujuće da vam o tome eh, da netko iz Njemačke govori nakon nekoga iz Nizozemske. Vidjeli ste karte i ako postoji E, klaster energetske industrije, to je dakle u Rhinelandu. Gore u Nizozemskoj također postoji jedan klaster. Dakle, sjeverozapadni dio Njemačke, Nizozemska i Belgija su stvarno značajan klaster. I to isto tako pokazuje zašto mi sjedimo ovdje i zašto moramo razgovarati o ovome na međunarodnoj razini. Naravno, ove teme su prekogranične E, stoga je stvarno vrlo bitno e, razmatrati o ove teme na međunarodnoj e, razini. Ja ću se usredotočiti na osnovne industrije. Te su industrije vrlo važne kad govorimo o klimatskim promjenama zato što pet osnovna materijala su ključna za, su odgovorna za preko 25% emisija stakleničkih plinova. Dakle, to su čelik, cement, papir, plastika, aluminijum tih pet e, proizvoda je odgovorno za gotovo 10 gigatona emisija CO2. I to će biti važno i za budućnost. U Europi je proizvodnja tih materijala manje više stabilna, ali u ostatku svijeta se ubrzano razvija. Stoga očekujemo da će se količina proizvedenih materijala udvostručiti u sljedećim desetljećima. I zbog toga je jako važno da razgovaramo o tome, e, o tome kako e, smanjiti emisije upravo u ovim e, sektorima koji strašno zagađuju. I, a nije nemoguće dekarbonizirati proizvodnju ovih materijala, no da bismo to uspjeli moramo se okrenuti stvarno izazovnim rješenjima E, koji idu dalje od same energetske učinkovitosti kao što je objašnjavao e, govornik prije mene. To su direktna i indirektna elektrifikacija e, i kad govorim o tome uglavnom mislim na vodik, to je moja glavna tema danas. No, osim toga imamo i tehnologije za hvatanje i korištenje ugljika, te za hvatanje i skladištenje ugljika i biomase, te cirkularnost, to je također jedna od važnijih strategija. Kako ćemo iskoristiti te strategije? Dakle, da bismo u tome uspjeli potrebne su nam nove inovativne tehnologije. Recimo u sektoru zgradarstva je to također izazovno, ali mi moramo imati još inovativnije tehnologije i moramo ih razvijati uz vrlo visok rizik na tržištu. Zatim sljedeće što imam, što nam je potrebno jest infrastruktura. Treba nam golema količina zapravo treba nam jako puno novih instruktura za proizvodnju obnovljivih izvora energije ili za skladištenje ugljika. Za CCS, dakle to je za skladištenje ugljika, nam je također potrebna infrastruktura i cirkularna ekonomija. Isto tako moramo paziti na troškove. Troškovi će se u prerađivačkoj industriji znatno promijeniti kada budemo počeli primjenjivati inovativne e, tehnologije bit će to važne promjene e, i za tvrtke, ali i za regije koje zapošljavaju u tom području velik broj evropljana. Ako pogledamo samo proizvodnju čelika, cementa i e, kemijskih proizvoda u Europskoj uniji, trenutačno ta tri sektora su odgovorni za pola milijuna emisija ugljičnih dioksida, a mi želimo da do sredine stoljeća to smanjimo do nule. Kako ćemo to učiniti? Evo to smo prikazali e, u jednom scenariju. Zapravo tri načina smo prikazali. Prvo putem cirkularne ekonomije i smanjenje potražnje. Dakle, ako koristimo sekundarni čelik, možemo e, dobiti visoko kvalitetan proizvod uz samo 90% e, emisija. Isto vrijedi i za aluminij. To je također e, moguće i za kemijske proizvode, no nije baš tako jednostavno. Prema našim scenarijima, cirkularnost će e, dovesti do smanjenja od 20 do 50% tih emisija. Zatim drugo je obnovljivi izvori energije i inovativna tehnologija, recimo uključivanje vodika u proizvodnju čelika, ali i u brojne druge e, proizvodne postupke, recimo u proizvodnji cementa. Dakle, to će predstavljati najveći dio rješenja i doprinijet će od, dakle, do smanjenja od 40 do 64%. I na kraju, hvatanje e, i korištenje te skladištenje ugljika to će dovesti između, do smanjenja od između 5 do 25%. Dakle, kao što vidite, ovo je vrlo uh, općenit prikaz. Moj govornik koji je govorio prethodno uh, prije mene je malo jasnije obrazložio te strategije. Stoga moramo eh, vrlo jasno sagledati te industrije i to sa stajališta cirkularnosti, pogledati sustave inovacija, zato što, nažalost, brojne od tih tvrtki još uvijek nisu vrlo inovativne ili recimo sektori, poput recimo e, sektora proizvodnje kemijskih proizvoda, ali stvarno moramo sagledati cijeli sustav e, inovacija. Neću sada ići u detalje, ali ću vam pokazati ukratko što to znači recimo za proizvodnju čelika. Sada, kada govorimo o čeliku, govorimo o primarnoj proizvodnji, sekundarnoj proizvodnji, E, čelika, zatim vruće i hladno valjanje i te na kraju čelik. Dakle, govorimo o emisiji od gotovo 200 milijuna tona ugljičnog dioksida u Europskoj uniji. No, vrlo često zaboravljamo da imamo proizvodnju, proizvodnju automobila, e, izgradnju kuća, potrošnju. I imamo goleme količine e, čelika u Europi i zatim na kraju imamo i recikliranje imamo i područja inovacije u cijelom tom lancu. Stoga je jako važno krenuti sa dekarbonizacijom proizvodnje primarnog čelika. To možemo unaprijediti, a bolje rezultate možemo postići ako vodimo računa o svim fazama proizvodnog lanca. Osim toga, tu se mogu pronaći i nove poslovne e, mogućnosti. Stoga, dakle, moramo gledati šire od tih tradicionalnih sektora, iako su oni e, stvarno jako bitni. Imamo četiri područja u kojima možemo intervenirati. E, naravno, opskrba zelenom energijom, to je jako važno. Ako želimo dekarbonizirati ovaj sektor, potrebno nam je e, velika količina zelene e, energije, potrebno nam je jako puno istraživanja i razvoja te ulaganja u nove tehnologije. Većina te tehnologije je već izumljena, ali moramo je uvesti na tržište, a to podrazumijeva značajna ulaganja. Tako da potrebno je osmisliti prave alate kako bismo pomogli industriji da to učini. Zatim moramo stvoriti potražnju za tim proizvodima. Na početku će sigurno biti skuplji od konvencionalnih e, proizvoda i na kraju moramo podržati cirkularnost jer je to glavna poluga koja će nam pomoći u e, smanjenju potražnja ovakvih proizvoda na tržištu. A za sve to nam je potreban jedan cjeloviti paket, cjeloviti paket industrijske politike koja će uključiti i klimatsku politiku, energetsku politiku, istraživanje i razvoj i strukturne politike. Jer su sve te industrije koncentrirane u malom broju regija u kojima se uglavnom i vadi e, ugljen. Stoga stvarno govorimo o velikim izazovima na regionalnoj razini. I na kraju bih vam dao nekoliko preporuka, ne samo od s moje strane, već e, od strane organizacija IT50. E, dakle, potrebno, potrebno, potreban nam je program na razini Europske unije koji će biti snažno orijentiran na istraživanje i razvoj. Zatim strateško usklađivanje europske energetske i industrijske tranzicije zato što e, moramo pomoći industriji. Zatim su nam potrebni mehanizmi financiranja za ulaganja u niskougljične e, proizvodne programe ta ulaganja su se već dogodila u proteklih nekoliko desetljeća, na to se uglavnom dogodilo u jugoistočnoj Aziji. Sada moramo isto učiniti u Europi. Zatim isto tako trebamo raditi na planiranju i razvoju niskougljične infrastrukture za industriju. I na kraju moramo stvoriti tržište za te proizvode. Hvala vam. Hvala vam na ovom vrlo interesantnom izlaganju. I možemo sada započeti s raspravom. Želi li se netko javiti? Izvolite. Hvala vam. E, bilo je vrlo interesantno ovo, ovo izlaganje, no moram priznati da je bilo malo zbunjujuće. Mislim da bismo trebali definirati dvije glavne strategije za ovu tranziciju o kojoj ste vi govorili. Kao prvo, moramo se usredotočiti na povećanje energetske učinkovitosti, one stvarne energetske učinkovitosti, a ne one o kojoj se govori u uredbi o energetskoj učinkovitosti. To je bila jedna greška. Taj zakonodavni projekt, ta e, direktiva o energetskoj učinkovitosti je bila golema pogreška. Zašto? Zato što na kraju nismo postigli učinkovitost, nego smo samo e, nešto, neke stvari ograničili. Učinkovitost, kao što i sami dobro znate, omogućuje da primarnu energiju koja nije obnovljiva koristimo i da korištenjem te energije proizvedemo konačnu energiju. Zbog toga, na taj način moramo razumjeti što zapravo znači energetska učinkovitost. Zatim drugi dio je dakle smanjenje e, emisije ugljičnog dioksida e, uz pomoć CCS-a, ali i uz pomoć bioloških e, goriva, alternativnih goriva. Naravno, svaka zemlja će odabrati put kojim želi ići. No, ako usporedimo gospodarsku učinkovitost zemalja članica, dakle konačna energija i podijelimo je sa primarnom energijom te sa 100, dobit ćemo vrlo raznolike situacije. Danska ima oko 80%, Bugarska e, doseže rezultat od 56%, Poljska je negdje na polovici, 65% energetske učinkovitosti. A sada ću postaviti pitanja našim gostima. E, u ne samo uz pomoć ovih metoda možemo dobiti elektrolizu u e, rudnicima ugljena. Tako, tamo se također može proizvoditi ugljuk, ugljik, pardon, ne ugljik, nego vodik. A isto tako smatram ove tehnologije koje ste spominjali da nisu baš najinteresantnije. Mislim da bi to bila interesantna tehnologija da koristi e, vodik, a takve tehnologije postoje, stoga ću sada e, ovdje stati. Da, hvala vam. Znam da vi možete govoriti zauvijek e, o toj temi, ali molim sve zastupnike da se ograniče na dvije minute. Hvala vam. Sljedeći je gospodin. Ehm, hvala lijepa. Postoji dobra i loša politička vijest. Loša je da ove stvari nisu bili u prijedlogu komisije za Horizon Europe, a dobra vijest je da sve te stvari je parlament kroz amandmane unio u prijedlog. Dakle, ja im, pitanje idu u dva pravca. Pod A. Vi ste govorili o tome, dakle što se tiče industrije čelika, što je logično da ona nije baš pretjerano inovativna. E, međutim, e, na stolu od tri zastupnika jedan prijedlog jednog projekta koji bi u potpunosti doveo do transformacije te industrije čelika, dakle da se e, karbon vadi na primjer u Njemačkoj, a i u drugim zemljama je problem da taj ciklus power to gas, e, dakle cijeli taj cjelokupni proces e, ima, e, je dosta ograničen što se tiče regulative E, zato što se puno toga uopće ne dopušta e, i to što nam e, tehnički, tehnička rješenja sada leže na stolu je jedan drugačiji problem. Dakle, što nam treba u istraživanju? Da li su nam potrebni projekti gdje imamo to skaliranje ili uistinu nam je potrebno određeno temeljno istraživanje? Naveli ste CCS primjere E, međutim, kada govorimo o tom potencijalu koji ste vi navodili vezano uz nizozemsku, trebamo reći da to skladištenje e, u Europi nije uspjelo. I koliko smatrate da je uopće e, plauzibilno da tu govorimo o ovoj nužnoj infrastrukturi? Dakle, koliko je uopće moguće da u Europi uopće imamo to vezano uz offshore storage. Dakle, i tu se postavlja pitanje koliko mm, se to sve skupa može ovako generalizirati. I moja posljednja molba. Mi sada pregovaramo sa vijećem, a i vijeće je tu dosta skeptično jer se čisto gleda na proizvodnju energije, pa bi nam bilo uistinu bitno e, kada bi nacionalne vlade, recimo u Nizozemskoj, Nizozemska e, i druge, a i Njemačka je tu dosta skeptična, Dakle, da ne uputite vaše apele samo nama. E, mi smo to sve predložili, to je sve u našim programima, međutim sad je pitanje hoće li doći do toga ili ne. Hvala lijepa. Gospođa Katlin Van Bremt, izvolite. Hvala vam. Hvala vam na ovo, ovom vrlo optimističnom doprinosu ovoj raspravi. Ako sam ja dobro shvatila sve što ste rekli, vi ste jako optimistični. No, još uvijek postoje određene sumnje o tome kako će izgledati taj miks, no vidim da imate cilj da do 2050. razvijemo industriju koja će poštovati, koja će raditi na tome da se spriječe klimatske promjene. Imam nekoliko konkretnih pitanja. Dakle, od sada do 2030. ćemo morati donijeti čitav niz vrlo važnih odluka. Stoga mi kao političari moramo znati kakav zakonodavni e, okvir da razvijamo radi se na novim kemijskim e, postrojenjima. I sad zanima me ako ćemo stvarno raditi nova kemijska postrojenja korištenjem e, tehnologije koju trenutačno imamo raspolaganju, do koje mjere možemo očekivati da će ta postrojenja biti e, učinkovitija od postrojenja koja danas imamo? Dakle, što mislite, kakav može biti napredak? A kad govorimo o CCS-u i CCU, smatrate li da bismo trebali nametati tu novu tehnologiju kao preduvjet za izgradnju novih postrojenja? Govorimo o vrlo e, skupoj infrastrukturi i zanima me da li se ta infrastruktura razvija negdje u Europi? Naravno, kad govorimo o ovakvim stvarima, jako je važna suradnja. Svi znamo da e, industrijski sektor ne želi na samom na početku davati novac za razvoj takve infrastrukture. Mm, to je nevoljko. Ne želi. Što vi predlažete? Zatim, za vrijeme ovog saziva smo usvojili EDS, e no kad govorite o financiranju, što predlažete? Da li da postrožimo pravila jesu li nam potrebni novi porezi, novi porez na ugljični dioksid, ako uvedemo porez na ugljični dioksid u Europi, bismo li tada imali potrebna financijska sredstva koja su nam potrebna za tu tranziciju? Hvala. A sada sljedeći govornik. Hvala vam svima. Hvala što ste, što ste nam pripremili izlaganje na ovu važnu temu. Imam jedno teme, temu, e, pitanje. Kada govorite o različitom miksu tehnologija koji su potrebni za dekarbonizaciju naše industrije, uključujući i skladištenje i hvatanje ugljika e, i cirkularnost, no mislim da na kraju sa tržišta dolazi jedino pitanje, a to je koliko koštaju te pojedine tehnologije. E sada, umjesto da pokušavamo definirati miks različitih tehnologija, mi kao e, zakonodavac, trebali bismo možda vidjeti koji su troškovi za svaki od tih e, postupaka i vidjeti koji je postupak najučinkovitiji za smanjenje za zamjenu ugljika u našoj industriji. Dakle, trebalo bi zapravo analizirati troškove CCS-a, CCU-a, cirkularnosti i tako dalje. Možete li nam dakle nešto više reći o troškovima tih pojedinih e, industrija za dekarbonizaciju naše industrije. Hvala vam sada gospodin Škrlec. Hvala vam. Ja imam nekoliko pitanja, pokušat ću biti kratak. Prvo se odnosi na temu cirkularnog gospodarstva. Znate da je ona vrlo važan pokretač europske, europskog gospodarstva do 2050. No trenutačno zakonodavstvo za e, općinski komunalni otpad spomenuli ste da treba mijenjati e, logistiku, infrastrukturu i tako dalje. No neka jedna skupina zemalja još uvijek vidi spaljivanje kao način za upravljanje otpadom, a druga a druga ima neke druge, druga to vidi na neki drugi način. Sad što mislite kako bismo to trebali e, uskladiti? A što se tiče cirkularnosti, postoji jako puno industrijskog otpada i aluminija i željeza i drugih materijala koje se trenutačno izvoze iz Europske unije zbog toga što je isplativije za tvrtke koje se bave industrijskim otpadom da taj otpad prodaju izvan Europske unije. a oni sustavi koji se koriste kod nas trenutačno nisu po zakonu ili se ne koriste kako treba. Zatim spomenuli ste da treba raditi na inovacijama u sljedećim, u sljedećem razdoblju, no tu se, ja mislim, stvara sukob između javnog interesa, zato što mi smo za pariški sporazum da se smanje e, emisije ugljičnog dioksida, a s druge strane moramo učiniti te nove tehnologije isplativima, ne samo razvijenim dijelovima Europske unije, već i drugima zato što u ovom trenutku imamo sa, problem s tehnologijama u obnovljivom, e, u sektoru obnovljivih izvora energije e, ko, i cjenovno su te tehnologije prihvatljivije zapadnom, to jest e, razvijenom dijelu Europe, ne, nerazvijenom. Zatim ste Spomenuli ste probleme u industriji proizvodnje cementa i sve probleme koji su povezani sa zgradarstvom u vašim scenarijima kako vidite da će doći do promjene materijala koji se koristi u izgradnji zgrada, recimo drvo može u nekim dijelovima zamijeniti cement. Dakle, ne moramo uvoditi nove tehnologije, već moramo raditi i na smanjenju emisija. Zatim, promet je također jedan od eh, problema. Danas sam pročitao da smo napokon postigli sporazum za kamione i tako dalje. Što o tome mislite i na kraju koja godina će biti ključna za promjenu e, svih ovih, za primjenu svih ovih scenarija koje ste naveli. Hvala vam lijepo i dragi prijatelji, molim vas da uzmete u obzir da imamo još četiri govornika i imamo još e, pitanje i odgovore. Evo, to bi bilo sve od e, naših kolega za sada. A sad vas lijepo molim da iznesete svoje komentare i da date odgovore. Hvala vam lijepo i hvala vam na izvrsnim pitanjima. Bilo bi sjajno kada bih mogao u jednoj rečenici odgovoriti na sva pitanja, no nažalost bojim se da to nije moguće. Kao prvo drago mi je E, kada vidim da koliko postoji duboko razumijevanje kompleksnosti e, to je dobra veza sa svakodnevnim politikama koje se donose i vrlo je pozitivno da parlament prepoznaje ova pitanja mnogo više nego što je to slučaj u sadašnjim direktivama. I mislim da bi bilo dobro kada bi smo usmjerili naše politike prema cilju postizanja smanjenja emisija, umjesto da se bavimo samo pitanjem učinkovitosti. To bi bilo podoptimalno. Dakle, mislim da bismo na taj način mogli ostvariti cilj konkurentnije industrije. Ako to postignemo, počet ćemo dobivati i odgovore na razini postrojenja, na regionalnoj razini, rješenja će se razlikovati ovisno o industriji, ali isto tako i o mogućim prilikama. Primjerice CCS nije svugdje dostupan, biomasa je dostupnija u nekim područjima, a manje u drugima. Tako da će e, rješenja ovisiti i o geografskoj lokaciji, no ako budemo pragmatični i gledamo prilike tijekom dužeg vremenskog razdoblja i imamo neki cilj u budućnosti, onda će se pojaviti zapravo i nekakve međumjere, dakle ono što treba učiniti kratkoročno i ono što je potrebno odgoditi dok ne dođe nova tehnologija. Tako da bi ponekad na razini postrojenja bilo bolje odgoditi neke mjere umjesto da se ide na postizanje cilja. I takva fleksibilnost bi bila vrlo pozitivna u smislu jednog okvira za politike. Mislim da se svi možemo složiti da su inovacije u industriji i u ovoj infrastrukturi od ključnog značaja. Mi znamo e, kako se može smanjiti trošak, koji je put i već smo postigli e, značajna ostvarenja u energiji koju dobivamo iz dakle u solarnoj energiji i energiji koju dobivamo od vjetra i mislim da se to može ponoviti u nekim drugim industrijskim procesima u CCS-u u e, biomasi i mislim da i industrija i e, znanstvenici razumijevaju kako to postići, međutim za to e, su potrebni određeni preduvjeti kao što je stabilnost politika i stabilnost inovacija. Mislim da je vrlo dobar primjer zajedničkih e, e, poduzet, zajedničkih pothvata, joint undertakings u Europskoj uniji. Dakle, to se može E, postići zajedno na europskoj razini. Dakle, čelična industrija, kemijska industrija mogu surađivati, isto tako i industrija proizvodnje plina. Dakle, oni mogu zajedno surađivati kako bi se došlo do jeftinijih rješenja. Mi znamo kako to postići, ali je potrebno izvršiti e, pritisak da se da dođe do realizacije. Dakle, kada vidite kako se mogu ostvariti uštede, onda se polako počnu pojavljivati i poslovni primjeri u posljednjih deset e, godina, već petnaest godina govori se o tome da se CCS može koristiti na razini postrojenja. E, u nekim e, plinovima, kao što je flugas, je to hvatanje vrlo skupo ali ponekad e, se može e, hvatati, koncentrirati ili čistiti CO2 e, za vrlo mali, uz vrlo mali trošak i to je ono što želimo postići. Zatim, isto tako je važno da se dobro isplanira infrastruktura, dakle to je više pitanje koordinacije na državnoj razini nego na razini industrije. Razvoj infrastrukture u industrijskom središtu Europe je vrlo važno i tome se treba pristupiti e, na multilateralan način. Što se tiče Sjevernog mora, mislim da bi se moglo uštedjeti mnogo novca kad bi se tome pristupilo na koordinirani način. E, dakle, mislim da ako se usporedi e, dakle e, koordinirane u odnosu na nekoordinirani način razlika je 2 do 2 do 3 milijarde eura dakle to se radi o pametnom planiranju i mislim da e, je evidentno da to moramo odraditi zajedno. Mi trenutno sada imamo pregled situacije, znamo koja je perspektiva politika, E, industrija treba identificirati poslovne prilike. Mislim da postoje brojne prilike da naša industrija ostane konkurentna. Nemojmo zaboraviti da je kemijska industrija u Europi jedna od najsnažnijih u svijetu. E, Njemačka, Belgija i Nizozemska e, predstavljaju doista naj veću kemijsku industriju u svijetu. Međutim, nemamo više jeftinu naftu, niti jeftini plin. Nova petrokemijska industrija će se pojaviti u SAD-u i na Bliskom istoku. Prema tome nama su potrebne inovacije da zadržimo tu industriju. Moramo imati odgovarajuće preduvjete i određenu konkurentsku prednost. E, I kad se pojave cijene ugljika u budućem, mislim da bi Europska unija mogla preuzeti vodstvo u svijetu. Mislim da tu moramo biti, imati jednu viziju i to trebamo uzeti u obzir i u kontekstu politika. Ja čujem od predstavnika industrije da kažu mi imamo inovacijske kapacitete, mi ih možemo razviti, ali doista e, moramo e, biti u, e, moramo biti u skladu sa politikama, odnosno sa kreatorima politika. Hvala vam. Hvala i vama na vrlo opsežnim pitanjima. Teško je odgovoriti na sva ta pitanja. Mislim da je e, Andre Faj već e, odgovorio na neka od postavljenih pitanja. Mislim da ne možemo prenaglasiti opasnost gubitka e, industrije u Europi u buduće. Tu doista postoji veliki pritisak i usklađivanje sa dekarbonizacijom i cirkularnom ekonomijom je zapravo jedna od prilika koja se pruža europskoj industriji. Ne moramo govoriti o posljednjoj šansi, ali to svakako jest šansa koja im se pruža. Što se tiče nekih od vaših pitanja, da, inovacije su potrebne svugdje, novi poslovni modeli, cirkularnost. Što se tiče e, industrije koja je energetski intenzivna, e, potrebno je e, stvaranje tržišta novih tržišta za proizvode i mislim da je europska razina vrlo važna. Treba nam e, sredstva za inovacije. Mislim da je to jedan od instrumenata, e, odnosno treba podržati te investicije, jer slažem se s vama da su potrebne vrlo opsežne investicije za te industrije. Dakle, Također je važno reći kada je riječ o vodiku i čeličanama da veći dio e, tvornica je najavio da želi ići tim smjerom. Ja sam preskočio e, švedski primjer u svojim slajdovima. Oni očekuju da bi to mogli učiniti uz maksimalno 20% viši trošak, ovisno o troškovima energije i CO2, to bi čak moglo biti konkurentno, dakle da se proizvodi primarni čelik pomoću vodika. Međutim, iz moje perspektive nije sasvim jasno e, imaju li te tvrtke trenutno samo na papiru ili to namjeravaju doista i učiniti, a to će u velikoj mjeri ovisiti i o postojećoj infrastrukturi. Da, naravno, ono što njima treba je e, značajna velika količina zelenog vodika, za to je potrebna infrastruktura. To je od ključne važnosti. A mislim da oni doista žele dobiti potporu za to Što se tiče e, hvatanja skladištenja ugljika, e, dakle to u velikoj mjeri ovisi gdje se postrojenje nalazi. E, u mom scenariju to možda scenarij i mogućnost koja ima najmanju težinu, da u nekim dijelovima proizvodnje čelika to može imati smisla. U nekim područjima se može koristiti CCS, ali u manjoj mjeri nego što smo to ranije govorili kada je bilo riječ o električnoj energiji. Dakle, na jedan ciljani način CCS i CCU će svakako biti sastavni dio jednog sveukupnog rješenja, ali to ipak mora biti mnogo više e, primjereno pojedinim situacijama. Što se tiče troškova, da kako troškovi će biti visoki i nije, nije sasvim jednostavno odlučiti koji je pravi smjer i zato je potrebno povesti raspravu među političarima jer tržišta možda nisu dovoljno brza, a ne, nije dovoljno da se to definira samo na tržištima. Primjerice, kod plastičnih boca, e, tu se može koristiti e, obnovljivi vodiki, obnovljivi izvori energije i time će se zapravo utrostručiti cijena plastike, tako da će na taj način svi biti istisnuti s tržišta odmah. Ali e, za sveukupno gospodarstvo to neće biti veliki trošak. Mi ćemo moći to pokriti, tako da će izazov biti kako izmijeniti sustav da te tvrtke ostanu na tržištu, što znači stvaranje novih tržišta i velike inovacije. Ne bih mogao reći da sada već znamo koje će mjere biti potrebne da bi se to omogućilo, ali u tehničkom smislu tu nema problema mm, mislim da nama nije toliko bitno ako platimo e, dakle šampon, plastičnu bocu od šampona nešto više, ali to bi moglo istisnuti neke proizvođače. Hvala vam. Ja sam imao jedno tri, četiri pitanja, ali sam odustao jer e, moramo ostaviti vrijeme za ostale govornike i raspravu. Tek smo krenuli s raspravom, ovo je tek početak naše rasprave. Sada imamo još sljedeća dva govornika. Imamo ulogu vodika u budućnosti, to je sljedeća tema. Profesor Paul Dodds, koji je sa University College of London, gdje je izvanredni profesor, inače je bio i zastupnik Europskog parlamenta. Ne, tu nam se pridružio i bivši Dakle, e, bivši zastupnik europarlamentarac Jorgo Čacka-Makis. I sada ću najprije dati riječ našem prvom govorniku, dakle, gospodin Dodds, profesor Dodds. On e, se bavi bioenergetskim sustavima i vodikom, zatim e, skladištenjem energije, projektiranjem e, energetskih e, modela za vodik, budućnost e, plinske mreže u Ujedinjenoj kraljevini, to je jedno sasvim drugačije pitanje, zatim prelazak na niskougljično gospodarstvo u Ujedinjenoj kraljevini i sigurnost i ekonomska pitanja u industriji. Dakle, to je velik broj tema, no današnja tema kojom ćemo se mi baviti jest uloga vodika u budućnosti. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Kao što vidite, ja se ovdje bavim svime i svačim. Nisam uključio nikakav slajd vezan uz informacije. Mene nisam ni mislio da će mi se predstaviti tako naširoko. Dakle, možete vidjeti da sam se uistinu puno bavio vodikom, dakle vezano uz različite teme koje su vezane uz to, ali isto tako se bavim i projektima skladištenja i bioenergije. Dakle, puno toga. U stvari, ovo vam sve govorim, jer mislim da imam jedan dosta ovako široki pogled na energetski sustav e, i ne da me samo zanima vodik, već i više toga me zanima. Jer to je ono što uistinu radim, dakle, i tu pronalazim različite e, sustave, modele, da vidim kako bi to moglo funkcionirati. Evo ovdje imate ovdje to prikazane, u stvari želimo vidjeti kako možemo dekarbonizirati E, gospodarstvo, a uz što manje troškove. Dakle, zanimljivo je vidjeti što nam u stvari ovi modeli govore. Evo ovdje imate jedan tipični scenarij kada <laughs> govorimo o onih 80% e, smanjenja stakleničkih plinova za Ujedinjenu kraljevinu i dakle idemo vidjeti koji je to e, najjeftini način da to učinimo. Dakle, e, do 2050. kada govorimo o ovoj završnoj fazi korištenja da će to dolaziti upravo od vodika. 40% se to odnosi na industriju okviru dekarbonizacije industrije i onda imamo isto tako e, pitanje grijanja i onda jedan manji dio se odnosi na promet. Dakle, imamo nekih 1400 e, džula, e, ali zanimljivo je sada što su ljudi učinili. Evo jedan scenarij koji su neki moji prijatelji napravili u jednom institutu i tu je dosta slična situacija kada govorimo o prometu u Europi, dakle nešto manje tu što se e, odnosi na e, grijanje. I postoje tu određene razlike kad vidimo da li se radi o industriji, prometu e, ili nekim drugim sektorima. Dakle, idemo vidjeti što možemo reći vezano uz gorive čelije i vozila dakle na gorive čelije. U stvari već možete kupiti takve automobile u Europi. I to je u stvari nešto dosta novo, veliko. Mm, to se pojavilo tijekom proteklih nekoliko godina godina. Nemamo sada toliko veliku proizvodnju. Kad, ja kad govorim o velikoj proizvodnji, ono govorim o tisućama. E, međutim, mi smo ovdje sada tek počeli. I to će uistinu e, smanjiti troškove i potaknuti inovaciju. Tu imamo neka druga tržišta kada govorimo o gorivim čelima, to su autobusi, e, kamioni, imamo i prve vlakove u Njemačkoj. Što je dosta zanimljivo, jer u jednom modelu nismo imali toliko prijevoza koji koristi vodik e, a čuli smo od različitih e, organizacija iz jedne kraljevine koji su zaključili da će elektrifikacija e, dominirati tržištem, ali to se sada već mijenja. KPMG je napravio jedan e, pregled i oni su tražili i pitali e, što misle izvršni direktori, e, da li će upravo ovaj vodik biti tako bitan kada govorimo o usporedbi vozila sa akumulatorima. 71% njih u Europi se složio s time. Dakle, tu uistinu <laughs> imamo e, malo različite podatke, zato što ima i određeni broj njih koji se ne slaže i EA ima isto tako e, svoje mišljenje, oni su više povijesno gledajući bili za elektrifikaciju, a imamo isto tako vijeće za e, vodike gdje imamo vrlo entuzijastične članove, sve više ljudi zastupa vodik i e, globalno se isto tako bave tim pitanjem. Stavio sam ovdje ovaj e, slajd, ja sam siguran da većini vas se to nije ništa novo, čisto da vam pokažem dakle, kako izgleda ovako jedno e, vozilo na gore večelije, jer e, tu isto tako postoje akumulatori e, međutim usporedbi e, sa električnim vozilima nemate još i ovaj tank za vodik međutim tu imamo hibride pa je moguće da ćemo u budućnosti imati te različite dizajne gdje ćemo imati takozvane plug-in hibride Dosta je zanimljivo pogledati, dakle, pitanje, pozavite pitanje e, troško vlasništva e, kada govorimo o takvom vozilu. E, ovdje imate to e, navedeno po različitim vrstama vozila i infrastruktura je tu vrlo mala, kao što vidite, tu je ova siva linija i e, naranđasto imate e, samo gorivo, odnosno troškove, dakle vezano uz e, ostale aspekte. Ako e, sada vidimo koliko uopće košta e, takva jedna e, proizvodnja takozvanih carbon powertrains, možemo opet pogledati ovo pitanje troška vlasništva i tu su određena predviđanja kakve će biti ti troškovi od 2030. pa nadalje ćemo imati dakle povećanje troškova. I isto tako trebamo prihvatiti da je trošak svih tih budućih tehnologija ovako dosta nesiguran. I budući da su svi ti troškovi tako blizu jedni drugima, <laughs> u stvari e, mogu samo reći da ne znamo koja će biti najjeftinija tehnologija u pogledu budućnosti. Dakle, imamo i čitav niz drugih aspekata koji tu moramo uzeti u obzir, toplinske pumpe, dakle, isto tako pitanje je koliko će to mjesta zauzeti u domaćinstvima kad se uvodi u grijanje i onda isto tako postoji mogućnost da će e, korisnici plaćati veće premije kako bi mogli imati određene koristi. U svakom slučaju moramo moći odabrati pobjednika u budućnosti. Inače će troškovi biti preveliki i to je vrlo vrlo važno jer inovacija uistinu i funkcionira. Ovdje imamo dakle inovacije vezano uz vodik i grijanje u Japanu i u Koreji. Vidimo da eksponencionalno e, raste to e, korištenje. To je jedna klasična inovacija koja uistinu i funkcionira. Veliki broj ljudi e, toga nije ni svjesno da se gorive čelive u svijetu u stvari više koriste za grijanje nego za vozila. Gdje je sada Europa u svemu ovome? Ovdje imamo određene patente, patente koji su odobreni i to u čitavom nizu zemalja. Prvo što možemo primijetiti je ova razlika između ova dva e, grafa. E, na prvom dijelu imamo dakle gorive čelije, e, a ovaj donji dio govori o integraciji vodika u promet i druge proizvode. Dakle, imamo manji broj patenata u zadnje vrijeme, ali se povećavaju inovacije. A od drugo je što trebamo prihvatiti da Japan i Koreja imaju više patenata nego europske zemlje. Evropska tu, e, Evropa tu ne vodi. Isto tako možemo vidjeti kakva je situacija s obzirom na samo e, korištenje. Ovdje imam brojku samo što se tiče Njemačke i Ujedine kraljevine, ali Japan e, je tu puno toga uložio i e, što se tiče gorivih čelija u pogledu vozila i grijanja. Njemačka je isto tu dosta toga uložila, ali mali je broj zemalja koji se tu može uopće i približiti. Dakle, Europa i tu kasni. Hvala vam lijepa. Odlično. Naš e, sljedeći govornik je sjajan primjer da postoji dakle i drugi život nakon Europskog parlamenta i odbora ITRE, pa je to sve vrlo optimistično za nas. I dakle, e, vi ste glavni tajnik za Hydrogen Europe i to od 2016. I zahvaljujući vašem iskustvu ste vi mogli doprinijeti tome da se postave određeni temelji za e, prvi i drugo e, zajedničko djelovanje u pogledu vodika i gorivih ćelija. E, I to je nama vrlo važno kao Evropskoj uniji. Jorgo, izvolite, imate riječ i mi znamo koja je ova tema, dakle uloga vodika u budućnosti. Fascinating. Hvala lijepo, da mislim da je ovaj sektor doista fascinantan. Kao što smo već čuli, postoji velik broj tvrtki u sektoru koje su sastavni dio tog sektora. Da, istina je, postoji i drugi život. E, kada bi me, mene su pitali da li bi se ponovo kandidirao za parlament, međutim nisam se za to odlučio. Moja supruga će se kandidirati, tako da evo, bit će netko iz obitelji. A ovdje možete vidjeti zajednički pothvat. E, drago mi je da ovdje vidim i ljude iz Europske komisije i dakle tu su također predstavnici iz znanstvene zajednice i industrije. Mi smo ovdje izradili čitav niz uspješnih e, projekata u području prometa energetike. Koja je uloga vodika? Mislim da postoji nekoliko različitih e, smjerova. E, mnogo se priča o vodiku i želimo se upozoriti da to nije samo pusta priča. Mnogo se o tome pričalo već ranije, 2004. 2005. godine. Prije tjedan dana Međunarodna e, energetska agencija održala je prvi sastanak na temu korištenja vodika u Parizu i zaključak je bio da je to nešto što će svakako biti relevantno u buduće. Velik broj e, obnovljivih energije dobivene iz obnovljivih izvora zahtjeva skladištenje. Isto tako je važna i distribucija u sektorima, ali i u regijama. Ako E, prenosite elektron koji je, e, proizveden iz obnovljivih izvora, to je 20, 10 do 20 puta skuplje od korištenje e, plinske mreže. Budući da je plin molekula, tako da se lakše prenosi, lakši je prijenos. Zatim tu imamo isto tako pitanje troška. Jednostavno je Isto tako tu postoji i tampon zona između mreže i, i cjevovodi. Zatim može se dekarbonizirati krajnji korisnik, e, profesor Dodzi o tome već govorio, zatim e, korištenje u industrijske svrhe, zagrijavanje prostorije i zgrada i na kraju spomenuli smo i vodik kao e, sirovinu u kemijskoj industriji, ali posebno u proizvodnji čelika. E, rekao bih da je to jedna tema koja je postala vrlo relevantna. Ovdje plavom bojom možete vidjeti energetski sektor. Žutom bojom je prikazana plinska mreža i mogućnost, e, vodik je zapravo tehnologija koja omogućuje da se kombinira jedno i drugo i na taj način se jednoj manjoj ograničenoj e, mreži e, omogućuje povećanje kapaciteta pomoću plinske mreže i jedino rješenje za to je korištenje vodika i zato on ima tako prominentno mjesto u dugoročnoj e, strategiji gdje postoji osam scenarija, a veći dio njih e, daje velik prostor korištenju vodika. Isto tako je, postoji i e, scenarij električne energije, međutim tu je potrebno onda povećati kapacitet električne mreže. Dakle, veća, e, zapravo postoji veća mogućnost e, da se dekarbonizira vodik nego da se poveća kapacitet električne mreže. Ako se opredijelimo za vodik, pokazalo se da bismo mogli imati 560 megatona e, CO2 manje u Europi, zatim jednu četvrtinu, jedna četvrtina potražnje za energijom bi se mogla temeljiti na vodiku, a e, godišnji prihodi od e, tehnologije vezano s vodik iznosili bi 820 milijardi godišnje, smanjenje lokalnih emisija od 15%, a što se tiče izravnih radnih mjesta očekuje se 5,4 milijuna novih radnih mjesta u e, sektorima koji su povezani sa tehnologijom koja se, gdje se koristi vodik. Dakle, to će se um, inaugurirati na neformalnom sastanku ministra energetike u Bukureštu, ali to možete pronaći na relevantnim internetskim stranicama. Ovo su očekivanja za sljedeće razdoblje. Dakle, možete vidjeti ove male trokute koje govore o e, masovnoj penetraciji tržišta očekuje se, e, to se očekuje u sljedećih sedam godina. Zahvaljujući vama i Europskom parlamentu i svima koji su bili jučer na trijalogu, e, budući da veliki pritisak na e, niska gospodarska vozila, budemo li imali veći udio obnovljivih izvora energije, a ovo su studije iz različitih zemalja, vidite da će se više koristiti i vodik. I sada ću e, nešto reći o pitanju skladištenja. Više obnovljivih izvora energije podrazumijeva i veće kapacitete skladištenja, to smo već rekli. I htio bih samo reći da već imamo značajne skladištne kapacitete. Dakle, plinska mreža ima kapacitet od 36 e, milijardi kubičnih metara e, uz 10% planiranje i e, tu se već može skladištiti do 100 teravat sati vodika. U buduće bi se isto tako i rudnici soli i e, dakle napuštena plinska nalazišta mogla koristiti kao skladište za 40 teravat sati vodika e, otprilike dakle u tim rudnicima soli raspoloživi kapacitet je oko 80%. Odakle da krenemo? Dakle, e, trenutno je to e, se na hidrogenu, na vodiku zarađuje 1,3 milijardi eura godišnje, dakle to je godišnji prihod. Zatim koristi se amonijak, e, za gnojivo, ali i za neke druge namjene. Metanol, tržište nešto manje. Ukupno već vidimo dosta veliki iznos, e, dakle udio zapravo vodika koji se koriste. Kako će to izgledati u buduće? Što se tiče rafinerija, tu će se, e, taj udio će se smanjiti, ali kemijska proizvodnja, dakle korištenje vodika u kemijskoj industriji sigurno će se povećati, posebno kada je riječ o amonijaku e, i metanolu te CCCU, CCU. U proizvodnji čelika do 2050. godine potražnja će iznositi 390 žula što je dosta velika potražnja. E, imali smo jednog kolegu iz Nizozemske na prethodnom panelu, dakle imamo Hasmini koji je naš član, dakle to je e, operativ za prijenos e, plina u Nizozemskoj dijelovima Njemačke. Oni imaju svoj plan razvoja i rada, bit će vrlo aktivni i na našem području. Mi imamo jednu skupinu koja se bavi pitanjima dakle proizvodnje i uporabe plina za sljedeći saziv komisije. E, Nizozemci su, dakle, ne samo da imaju viziju, nego imaju plan koji doista provode, što uključuje i vjetroelektrane na moru koje se koriste za, za elektrolizu i proizvodnju vodika u rafinerijama. U Nizozemskoj se e, plin mora zamijeniti nekim drugim energentom jer je e, plin izazvao zemljotres na sjeveru Nizozemske, a to je inače dosta važan lokalitet za kemijsku industriju. Tu će se sigurno e, početi koristiti vodik kao zamjena. Ovdje imate nekoliko, još jedan nizozemski primjer, e, da to je Luka Amsterdam. Dakle, tu imamo Tata stil i Nurion. Zatim Shell koristi elektrolizu ne samo za proizvodnju e, vodika kao kemijsku sirovinu, nego i e, za uravnoteženje lokalne električne mreže, s obzirom da imaju velik broj e, dakle da imaju velik dio energije iz obnovljivih izvora. Spomenuli smo Austriju, Švedsku, Njemačku, nismo spomenuli ThyssenKop. Novi izvršni ravnatelj je rekao da će početi raditi na ulaganjima od, e, za, u, u vodik u iznosu od 10 milijardi eura do 2050. godine. Hvala vam. Hvala i vama na ovom izlaganju. A sada ćemo početi raspravu e, i dakle otvorit ćemo mogućnost za pitanja. Dva pitanja mam. Pierwsze pytanie, to jest bardzo ciekawa e, informacja odnośnie rurociągów i zbiorników e, na wodór, ponieważ Imam pitanje koje se odnosi na plinovode te na skladištenje vodika. Vodik je vrlo opasan plin. Stoga valja razmisliti na koji način se možemo zaštititi od eventualnih e, nezgoda. Plin, e, pardon, vodik je vrlo opasan. Kako da se onda od njega zaštitimo. Na raspolaganju imamo dvije vrste tehnologija za proizvodnju vodika, elektrolizu i proizvodnju iz e, ugljika. Tehnološka, što je bolje tehnološki gledano? Koja je tehnologija bolje za budućnost? Hvala vam. Hvala vam, gospodine Javor. Kao prvo bih naglasio da se sada naravno fokusiramo na vodik. Međutim, kad govorimo o jednom općenitijem pristupu u pogledu korištenja plina u Europi, vidimo da se većinom radi o mješavini različitih vrsta plinova iz različitih izvora. Pa ste rekli da bi se možda i vodik e, nekako mogao pomiješati sa plinom i e, prenijeti plinovodom. Dakle, tu se radi o nekim dodatnim izvorima, tehnologiji koja bi se mogla koristiti u ovoj tradicionalnoj plinskoj infrastrukturi. Isto tako što se tiče prirodnog plina, e, tu imamo i pitanje bioplina. A dosta je nesigurna situacija kada govorimo o definiciji e, zelenog plina, dekarboniziranog e, plina. Teško je to definirati. Bitno je opet reći o čemu mi govorimo, da nemamo nekakve nejasne definicije pred nama kad govorimo o dekarboniziranom plinu. Nadalje, gospodin Girek je spomenuo za vodik postoji opcija da se on proizvede iz ugljena. I stoga je važan moj prethodni komentar – na koji način se proizvodi vodik. Dakle, tu su nam potrebni snažni kriteriji održivosti kad govorimo o vodiku, a i bilo kojem drugom plinu, vodik e, nije po sebi cilj, već je bitan kada govorimo o ovoj energetskoj tranziciji. U tom smislu je onda dobro o njemu govoriti, ja to podržavam, ali nije to e, cilj po sebi, dakle da se koristi više e, vodika kada govorimo o energiji u Europi i o industrijskoj uporabi. Dakle, tu nam je potreban snažan kriterij održivosti kada govorimo o tome. A treće pitanje ili komentar, vi ste dosta govorili o skladištenju Evo sad ću završiti. E, uredba o mreži je nešto što je vrlo važno i ako pogledamo sada e, europski energetski sustav i imamo e, na umu troškove vodik ne možemo brojiti samo vezano uz skladištenje, već e, tu je potreban i drugačiji pristup kada govorimo o toj uredbi to bi moglo smanjiti cijenu, ali zanimalo me čisto vaše mišljenje u tom smislu. Hvala lijepa. Ja ću čisto praktično, gospodin Eler, postaviti pitanje. Dakle, mi smo imali hydrogen undertaking što smo mi podržali kroz obzor 2020. A sad kad govorimo o tom track record, odnosno mogućnosti praćenja e, pogledu tog vodika, to je jako teško pratiti. To je bilo fokusirano na automobilsku industriju koja je imala i tehničke probleme, probleme u pogledu troškova i sad su tek uvidjeli da u stvari opet možda imaju veći problem u pogledu akumulatora. Dakle, kako bi uopće trebao izgledati jedno takvo hydrogen joint undertaking u budućnosti, dakle e, takvo jedno zajedničko poduzimanje u pogledu tog e, vodika možda da imamo jedan hydrogen joint undertaking, jedan, dva ili dalje. Dakle, koji su opet interesi industrije, ako to sada usporedimo sa onim što smo prethodno imali? Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Važno je razmišljati o budućnosti. Evo sada odgovor, izvolite. Dakle, ja ću započeti sa prvih par pitanja, a onda ću vam ostaviti ona teža pitanja. Dakle, prvo pitanje se odnosilo na vodik da je nestabilan i opasan e, plin i da li ga možemo e, dakle, koristiti u pogledu plinovoda. Mislim da imamo oko 3000 km e, cjevovoda za vodik i 1931. je prvi je otvoren. Dakle, vodik je opasan plin, ali na različite načine. Dakle, nije to usporedivo kada govorimo o sigurnosti ali kad sam razgovarao sa stručnjacima o sigurnosti u tom pogledu, oni kažu da vodik nije e, ništa manje siguran nego prirodni plin. Čisto se radi o drugačijim plinama. Mene bi više brinilo, dakle, e, ugljični dioksid i ti plinovodi, to je puno opasnije. pitanje ugljen ili plin pri proizvodnji e, vodika. Ja bih tu spomenuo i biomasu i to bi bilo zgodno. Tu možda možete dobiti kroz CCS nekakve negativne emisije. Dakle, i to, to možemo povezati sa pitanjem e, proizvodnje energije pitanje o miješanju infrastrukture u pogledu vodika i prirodnog plina. To je nešto o čemu puno raspravljamo u Jedinjenoj kraljevini. Do prije pet godina e, nije se ništa razmišljalo u pogledu plinovoda što se tiče dekarbonizacije i onda odjedanput su se jako zabrinuli. Dakle, mogućnost ubrizgavanja, to je dobro kada govorimo o vodiku, to nije nešto dobro u dugoročno gledajući. Jer ne možete ići više od 20% ubrizgavanja. Vjerovatno je granica dakle, i niža od toga. Zasigurno ne možete ići više od 20%. Dakle, ako želite da se vodi koristi u plinovodima prirodnog plina, morat će doći do prenamjene i, dakle, to su elementi koje treba razmotriti. Ali ako prođete kroz tu vrstu konverzije, e, to će se više odlositi na e, same dodatne elemente, ne na e, same plinovode, pa će se moći vjerojatno upravljati tim troškovima koji nastaju. Što se tiče održivosti vodika, ja tu nisam dalje govorio u svom e, predavanju, nisam imao dovoljno vremena. Ta terminologija koju ljudi usvajaju je zeleni vodik, da je on obnovljiv i e, da je nisko... Kako A to je vrlo važno. Imali smo istu problematiku e, i sa e, biogorivima. Evo sada vama dajem dalje riječ. Hvala lijepa. Možda ću započeti sa tim miješanjem, odnosno unošenjem vodika u plinovode. Ima li to smisla? Da, e, čisto u prijelaznom razdoblju. Nakon tih 20% to postaje pomalo problem, morate mijenjati te plinovode, morate mijenjati plinovode, ali za prijelazno razdoblje kako bi malo potaknuli korištenje vodika, to ima smisla, ali dugoročno gledajući potrebni su nam posebni cjevovodi za vodike, oni već postoje, vi ste ih spomenuli, oni su ovakvi, dakle cjelovodi koji postoje su ovakvi, a nama trebaju ovakvi koji mogu puno više toga prenijeti u Nizozemskoj. Vidimo prve korake da se to učini e, aspekt sigurnosti. Ja sam spomenuo 1,3 e, milijarde prometa godišnje. E, jeste čuli o nekakvim nesrećama? Ne, zato što imamo standarde sigurnosti i razvijamo dalje nove kako bi se više moglo prenositi vodik plinovodima, dakle i bavimo se tu različitim e, pitanjima, dakle koja bakterija reagira na vodiki, dakle mi se bavimo svim tim e, pitanjima. Onda bih odgovorio na vaše pitanje vezano uz to e, kako se to može proizvoditi na različite načine. Dakle, pitanje ugljena, plina, e, na taj način se najviše proizvodi e, vodik, a ako činite CCS onda je to dekarbonizirano. Međutim, vodik danas e, iznosi samo 20% cijene elektrolize, pa evo tu čisto vidite kolika je cijena. Postoji treća opcija, jedna nova tehnologija koja je tek nedavno uvedena i Gazprom se sada bavi tima, to je piroliza. A piroliza je način proizvodnje vodika i čvrstog e, ugljika u obliku praha. Možete ga zvati carbon black i taj e, prah se može koristiti u e, različite svrhe ili možete jednostavno to zakopati. Dakle, ja sam iz Zarlanda, mm, mi smo tamo prestali sa ekstrakcijom ugljena, nešto bi tamo mogli učiniti. E, možete tim prahom e, puniti stare rudnike i e, čisto zakopati na taj način. Pa sad testiramo da vidimo kako to funkcionira i da li je cijena prihvatljiva i prije tjedan dana je objavljeno da piroliza pet puta jeftinija nego elektroliza. Meni je to bilo nešto novo i iskreno rečeno, evo bavimo se sada time, jer je to nešto vrlo zanimljivo. Kada govorimo o Poljskoj, europska ili poljska e, rudarska tvrtka je zatražila da postanu našim članom. Ne zato što žele proizvoditi iz ugljena e, vodik, već zato što žele prestati sa proizvodnjom ugljena i žele koristiti ta područja za e, proizvodnju E, dakle, nečeg vrlo inovativnog. I gledam Kristijana Elera, Njemačka je sada označila, e, e, rekla da će koristiti 40 milijardi u ovom prijelaznom razdoblju, Španjolska 5 milijardi, sve u tu svrhu kako bi se moglo uložiti u proizvodnju tih tehnologija vezano uz vodik i dakle da ne preuzme Kina, to svoj Düsseldorf je vlada rekla da će stvoriti zasebnu jedinicu jer je to imenovano vrlo važnim projektom za zajedničke evropske interese. Dakle, sad e, možete dobiti financiranje do 100% i možete e, dakle potrebno je 4 gigavata e, godišnje i to sad možete recimo smjestiti u Brandenburg, Nordrhein Westfaliju u Poljskoj. Mi ćemo to učiniti. Mi radimo na, na planovima u pogledu industrializacije. Onda bih želio odgovoriti na vaše pitanje vezano uz e, ovaj zajednički pothvat ili joint undertaking. Dakle, to je vrlo važno kada govorimo o korištenju čistog vodika u automobilima i uistinu imamo tu neka uska grla, veliki broj država ima ove stanice za punjenje, ali nema dovoljna auta. Recimo u Njemačkoj imamo tu situaciju, dakle e, automobili su ti koji su sada postali usko grlo. Jer jednostavno presporo ide e, proizvodnja. Ja govorim dakle o mojim članovima, dakle oni su prespori, ali i ovaj dom ovdje je tu odigrao određenu ulogu. Ako vi šaljete poruku akumulatori, akumulatori, akumulatori, naravno gospodin Čečo i drugi će e, donijeti odliku u pogledu ulaganja. Oni su to učinili, a nemaju tri džepa, imaju samo jedan. Dakle, trebamo osigurati da će se e, sve više pojaviti vodik pri, e, kod vozila, ali previše smo se fokusirali u javnoj raspravi na e, akumulatore. I zbog toga smo izgubili određeno vrijeme. A ne bi se trebalo to u budućnosti odnositi samo na e, promet. I zato i je fascinantno za mene tu e, raditi. Dakle, tu se radi o integriranju sektora. Ja se slažem s vašim kolegom koji je rekao vodik po sebi nije cilj već e, ta sektorska integracija je, dakle, da te različite sustave spojimo unutar te energetske tranzicije, i da stvorimo dobra sučelja između različitih mreža. To je cilj po sebi i to vam je potreban vodik. Evo, to je problem, Biće vam tu potreban ako se u budućnosti fokusirate samo na e, jedan e, aspekt, e, onda nećete uspjeti shvatiti da je vodik jedna ključna tehnologija kako bi se stvorila ta sučelja, kako bi se integrirali različiti sektori da se obnovljava energija prenese u promet, u grijanje kućanstava. Dakle, E, teško je naći nekoga koji pozna e, obzor 2020 e, kao vi, ali mislim da se nalazimo na dobrom putu, a neke države članice kao što je to uvijek postaju uskim grlom, ali po drugi puta ministri energetike se bave vodikom kao jednom važnom temom. Posljednji sastanak njihov je bio u Lincu i dakle e, sljedeći će biti u, Bukureštu i tamo se govorili, govorit će se o vodiku, dakle ministri jesu otvoreni e, za to, ali moraju biti brži jer Kina i Azija su puno brži od nas. Hvala lijepa. Hvala vam. Hvala ti Jorgo, hvala vam profesore na svim vašim e, i odgovorima i zanimljivim izlaganjima. Jučer smo imali Europski energetski forum. Predstavnici međunarodne agencije za obnovljive izvore energije su sudjelovali i nisu baš često iskoristili riječ vodik. Pitao sam ih kako to. Njego, njihov je odgovor bio da obnovljivi izvori energije su primarni izvor energije, a u slučaju vodika da on to nije. Zato što u prirodi nemamo čisti vodik. Tako da e, iz njihova gledišta to je jedna druga tema. Tako da hvala vama na vašem izlaganju jer vrlo jednostavno reći dakle da su obnovljivi izvori energije zeleni i to je to dobro ali trebali bismo e, nešto reći i sa stajališta vodika o obnovljivim izvorima energije u budućnosti. Hvala vam na zanimljivim izlaganjima, stvarno. I e, posljednji dio našeg saslušanja, treći dio, primjer energetske tranzicije u Njemačkoj. Rafal Bajčuk, istraživač iz Instituta za, eh, iz Centra za istočne studije, stručnjak za klimatske, eh, klimatske politike u eh, Njemačkoj te za energetsku tranziciju. Zatim klimatska i energetska politika u Europskoj uniji. Gospodarstvo u Njemačkoj te posljednje publikacije Njemačka energetska politika te nesigurna budućnost e, i industrije proizvodnje ugljivljena u Njemačkoj. Vrlo interesantno. Hvala vam što ste došli. Na kojem ćete jeziku govoriti? Na engleskom. Dobar dan. Dobro jutro. Drago mi je da sam eh, pred ovako cijenjenom publikom. Nastojat ću ukratko objasniti čime se bavi moj centar. Dakle, riječ je o jednoj nevladinoj eh, udruzi, o think tanku i mi se bavimo eh, temama politika u susjedstvu, Počeli smo sa zemljama e, bivšeg Sovjetskog saveza, sada e, se bavimo i Njemačkom. I ja se bavim e, energetskom i industrijskom politike Njemačke. U prezentaciji ste od mene zatražili da govorim o postupnoj zamjeni ugljujka, o zatim njemačkoj energetskoj politici i učinku cijena. Energetska politika je usvojena 2010. Riječ je o jednoj dugoročnoj strategiji i cilj je dekarbonizirati energetski sustav do 2050. Do 2050. emisije bi se trebale smanjiti za 80 do 95%. U području obnovljivih e, izvora energije oni bi trebali rasti. To je dakle jedna dugoročna strategija koja stvara na taj način se stvara sigurno poslovno okruženje za tvrtke. Imamo kvalitativne ciljeve, njih sam označio žutom bojom. Dakle, strategija se bavi e, razvojem poslovanja, gospodarskim rastom, inovacijama i vidit će da to nije samo energetska strategija, već da je to strategija koja se bavi modernizacijom e, zemlje. I postoji E, razumijevanje među njemačkim političarima i među e, njemačkom poslovnom zajednicom da postoji potreba za energetskom transformacijom i to zbog toga što pruža prilike za gospodarski rast. Kako je Njemačka postigla svoje ciljeve? Vidimo na ovom grafikonu da je postigla 18, zapravo da će postići 18% do 2020. Zelena linija je vrlo značajna. 2018. udio obnovljivih izvora energije je dosegao 30%, e, tako da smo mi značajno iznad cilja. Kako to izgleda kad govorimo o klimatskoj politici te o emisijama. Trenutačno imamo jedan problem. E, Njemačka neće ostvariti cilj koji vrijedi za emisije. Vlada je već e, obavijestila da želi postići smanjenje do 40% za 2020. No, no neće uspjeti, ali smatra da će možda uspjeti postići cilj za 2030. od 35%. Ove godine vlada želi usvojiti mm, prijedlog zakona o klimatskoj politici. I ovaj grafikon pokazuje stvaranje električne energije. U Njemačkoj vidite da je najveći problem u proizvodnji električne energije proizvodnja ugljena. Emisije ugljičnog dioksida iz proizvodnje ugljika su odgovorne za gotovo 80% emisija. A sad, što se tiče zamjene ugljena, još uvijek nemamo jasnu e, strategiju no postoji politički konsenzus oko toga da će e, do toga doista doći. Mm, povjerenstvo stručnjaka i lobista raspravlja o tome u proteklih e, šest mjeseci i prošli mjesec su e, donijeli prijedlog. Prijedlog vidite na ovom slajdu. Do 2035. ili 38 sve termoelektrane na ugljen u Njemačkoj bi trebale biti zatvorene. I o tome se vrlo žustro e, raspravljalo. Postoje strukturni fondovi za zamjenu ugljena, koliko bi novaca trebalo ići regijama koje se snažno oslanjaju na tu industrijsku aktivnost i kako bi trebalo i na koji način upravljati tom tranzicijom. Do sada program kojeg je osmislilo to povjerenstvo za ugljen, e, dakle procjene su oko da će troškovi iznositi oko 40 milijardi eura u sljedećih dakle 20 e, godina. Kao što sam malo prije spomenuo, zamjena ugljena još uvijek nije zakonom propisana, no valja računati na to da će se ona dogoditi a što je sa ostalim? Što će biti sa e, miksom za proizvodnju električne energije? E, obnovljivi izvori energije, njihov udio će rasti do 2035. Očekujemo da će do tada e, udio obnovljivih izvora energije iznositi oko 60%. Isto tako, isto vrijedi za udio prirodnog plina u proizvodnji električne energije. Ove godine je to oko 40%, dakle 40% električne energije ćemo dobiti iz plina, a to će onda imati svoje posljedice i na udio plina u cjelokupnom energetskom miksu. I utjecat će i na europsko tržište prirodnog plina zašto želimo ugasiti termoelektrane na ugljen. Dakle, kao prvo kako bismo smanjili emisije ugljičnog dioksida, zaštitili klimu, ali vidimo da emisije iz proizvodnje električne energije nisu sve. Kako bi Njemačka postigla svoj cilj o smanjenju emisija za 25% do 2030. morat će se poduzeti dodatne mjere u sektoru zgradarstva, prijevoza i tako dalje vjerujem da sektor transporta da će tu e, to biti najteže provesti. Znamo da je njemačka proizvodnja, industrija proizvodnja automobila vrlo utjecajna, vrlo su utjecajan lobby i do sada nisu baš e, mnogo toga poduzeli, a čak su zapravo poznati po tome što su e, zaustavljali neke mjere. Kakav će to učinak imati na cijene električne energije? dakle energija koja je dobivena iz solarno ili vjetra, dakle te će cijene biti stabilne ili će čak padati. Povećanjem udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnji energije će imati pozitivan učinak na cijene energije. Ovaj graf pokazuje e, da se tu ne vodi računa o e, dozvolama za emisije CO2. A koji će to politički učinak imati za Njemačku? Ova karta pokazuje zemlje koje su već krenule tim putem, to jest zemlje koje više ne proizvode električnu energiju iz um, ugljena i ove koje još uvijek proizvode. Dakle, vidite da je podjela dosta uravnotežena. Kad je riječ o Njemačkoj, samo će manjina istočnih, e, istočnoevropskih zemalja ostati na tome da se električna energija proizvodi iz ugljena. To će naravno dovesti do sukoba. I to će sigurno stvoriti probleme e, nedostatka političkog jedinstva kad govorimo o tome ali možda će to stvoriti i neke poticaje kako bi i te zemlje krenule putem zaustavljanja proizvodnje e, energije iz ugljika. Iz ugljena, pardon. I zadnja karta pokazuje koliko se ugljena vadi i koristi e, u Europi. Poljska, Češka su zemlje članice koje koriste velike količine ugljena pogledajte sada i južni dio Europe te zemlje Balkana, svaka od tih zemalja koristi lignit i ako ne želimo u budućnosti vidjeti da se strojevi za vađenje lignita iz Njemačke presele na, u zemlje Balkana, mislim da bismo morali pronaći neke instrumente kako bismo to zaustavili. Hvala vam. Ovo je stvarno interesantan primjer. E, hvala vam na e, svim kartama. A sada prelazimo na predavanje gospodina e, Juliha. On se bavi iz Instituta za energetiku i istraživanje klimatskih promjena. On je, gospodin Heik je mm, stručnjak o njemačkoj energetskoj transformaciji te energetskom gospodarstvu. Isto tako aktivno sudjeluje u provedbenim sporazumima IEA koji se bave tehnologijama um, smanjenja korištenja ugljena i smanjenja emisija. Izvolite. Budući da sam ja posljednji tijekom ovog jutra, nije to tako jednostavno jer sve glavne stvari su već spomenute. Ali ono što možete zaključiti iz ove rasprave Da, ipak e, ovako u širem smislu imamo određeno slaganje u pogledu toga kako bi trebali transformirati naše sustave energije. Dakle, znamo što je potrebno. Imamo naše postavljene sustave u pogledu određenih ciljeva. Može to drugačije od zemlje do zemlje, ali bilo bi to dosadno ako ne bi <laughs> imali nikakvih razlika u ovom svijetu. Možda evo to je čisto ono malo soli u europskom kontekstu. Ja neću sada ponavljati stvari, jer kao profesor nisam e, našao nikakve veće razlike u pogledu vašeg izlaganja o Njemačkoj. Ja bih se dakle fokusirao da postojeću situaciju u Njemačkoj. Vi ovo sve znate. Ovo je jedan mala knjižica koju smo objavili prije deset godina vezano uz ciljeve takozvane energiji vende, dakle transformacija našeg energetskog sustava. U to vrijeme se žestoko o tome raspravljalo jer ta transformacija nije baš bila dobro prihvaćena u svim dijelovima našeg društva i i to tako je tu bila određena sumnjičavost kod naših susjeda e, prisutna. Šta se ti ludi Njemci hoće, pitali su se oni. Dakle, ono glavno je reći da je glavni prioritet bio smanjenje stakleničkih plinova u svim sektorima. I ako taj cilj nestane, onda će to snažno utjecati na budućnost energetskog sustava. Dakle, to moramo imati na umu da e, sve strategije, informacije, vizije koje slijede iz toga su u stvari vođene tim glavnim prioritetom u mojoj zemlji. I ovo je nešto što ste već vidjeli, ove podatke. Imali smo jednu vruću raspravu u pogledu postupnog smanjenja nuklearne energije. Evo sada se to isto događa s obzirom na ugljen i to će biti veliki izazov. I uvijek iznova čujete te glasove, pa nije to moguće. Cijelo njemačko carstvo će se srušiti. A kao stariji Eh, znanstvenik sam čuo toliko bajki o budućnosti Njemačke i budućih sustava e, energije. Kad sad čujem eh, katastrofa nam se približava i nikad nećemo to moći postići, onda obično ja prestanem slušati. Jer vjerojatno stvari neće biti puno lošije od onoga što je napisano na papiru. Sad, dakle, govorimo o tom postupnom ukidanju ugljena i tu se fokusiramo na raspravu vezanu uz budućnost lignita u Njemačkoj. I fokus je tu na to kako ćemo strukturalne promjene imati u određenim regijama. I tu se onda radi o radnim mjestima, radnim mjestima i radnim mjestima. I naravno novcu. I kratko rečeno, problemi s kojima smo do sada suočeni vezano uz tu našu energiju vende je da s jedne strane smanjimo naš tehnološki portfelj, e, a smanjenje ugljena će opet smanjiti te opcije u pogledu tog portfelja. Nešto o čemu isto tako razgovaramo i što ide uz to smanjenje tog tehnološkog portfelja je da imamo sve e, veće promjene i mjene u pogledu e, električne struje i energije. Do sad e, mislim da smo se dobro pozabavili tim problemom. Uvijek su izazovi pred nama, ali osobno, s obzirom na sve informacije koje imam, ja se ne bojim toliko tih e, mijenja i promjena, jer ako to činite na jedan inovativan način, onda se to može učiniti ali ne smo dozvoliti da emocije tu prevladaju. To moramo činiti na jednoj čvrstoj tehničkoj osnovi jer tehnologija za to nam stoji na raspolaganju. Tako da sam rekao da se ja ne bojim toga. Isto tako smo suočeni s poteškoćama u pogledu restrukturiranja mreže. Rečeno mi je da govorim polako zbog e, prevoditelja, da oni mogu prevoditi. Ali za nekoliko minuta će nas prevoditelji napustiti i onda ćemo ostati samo s engleskim. Ali još uvijek imamo osam minuta na raspolaganju. Dobro. Dobro, šest. Dakle, to restrukturiranje te mreže je jedan izazov. I tu imamo velika kašljenja. Tu kasnimo. Imamo i raspravu u pogledu troškova. Ljudima se ne sviđa da se to baš u njihovom susjedstvu odvija oni žele kablove koji su podzemni i dakle tu imamo dodatni faktor. Govorili smo tijekom ovog jutra o sektoru energije. Imamo čitav niz projekta koji se bavi mm, staklenim plinovina, snaženjem efikasnosti. Ali ono što nismo spomenuli tijekom ovog jutra je ovo pitanje prihvaćanja od strane javnosti. Iako tu postoji velika podrška vezano uz ove opće ciljeve te naše energetske transformacije, na lokalnoj razini imamo čitav niz neprijatelja. Ovdje vidite jedno izvješće, onome o čemu smo danas razgovarali, to je još uvijek izvješće izvješće od strane jednog povjerenstva, a povjerenstvo je podnijelo to izvješće naše vlade. Dakle, tu postoji ta rasprava koliko bi to trebalo postati dakle, službenom politikom zemlje. I kratko rečeno, ono što mi ovdje vidimo kao prvu reakciju na ovo izvješće da imamo debatu od predstavnicima različitih dionika, jer neki smatraju da su oni trebali biti dijelom tog povjerenstva, dakle žale se na to. Onda imamo pitanje e, od njemačkih zastupnika na koji način je parlament uključen, jer parlament osjeća da je vlada tu mimo išla. To uključenje parlamenta pogledu donošenja određenih odluka. Prethodni govornik je već spomenuo određene financijske obveze. Nije baš jasno na čemu se temelji tih 40 milijardi eura i koji je krajni cilj u pogledu te strukturalne promjene. Po mom mišljenju se previše fokusiramo na transformaciju energetskog sustava, a pitanje u stvari koje bi se trebali postaviti u kojem pravcu bi trebali transformirati naše gospodarstvo, što će biti s radnim mjestima, s tim perspektivama u nekim drugim područjima. Jer inače Nećete imati podršku javnosti za ovaj proces transformiranja u budućnosti. I mislim da možete ovo jednako dobro pročitati kao ja. Ja sam htio ovdje samo još nešto naglasiti. Kad postupno ukinemo ugljen, sad se počinje govoriti o plinovodu Sjeverni tok 2. Jer veliki broj ljudi očekuje da će nastati jedna rupa između obnovljivih e, e, goriva i one rupe koja će ostati nakon ugljena. I sad ljudi misle da se to treba nadomisliti prirodnim plinom i eto to je sad taj vrući krumpir kako ćemo to učiniti i kako ćemo koristiti Sjeverni tok broj 2. Evo, to bi bilo sve. Hvala vam lijepa. To je vrlo zanimljivo isto tako što se tiče cjelokupne Europske unije. Ako mogu, e, rado bih vam se zahvalio. Da li je moguće postaviti samo jedno pitanje na poljskom? Evo, posljednje pitanje na poljskom. Hvala lijepa na toj mogućnosti. Moje pitanje to ukidanje ugljena se odnosi na e, kogeneraciju. U mm, posljednje razdoblje smo imali dakle, dakle, jedno tako generacijsku elektranu koja je otvorena nedaleko od Hamburga, a vjerojatno će se uskoro to opet zatvoriti. Taj prelaz na plin je naravno važan ali kod Sjevernog toka 2 će to opet dovesti do nekih drugih proporcija, ne 60 i 40, nego obratno. Tu se radi o pitanju da li se radi o plinskim turbinama ili o nečem drugom kada govorimo o proizvodnji e, struje. Dakle, evo mi se sada zahvaljujemo prevoditeljima